poursuivons la réunion Nastavit ćemo s radom odbora. Veliko nam je zadovoljstvo što ćemo danas poslije podne održati razmjenu mišljenja s Markom Pavićem, kojega ovom prilikom pozdravljam. On je inače ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dakle iz Hrvatske koja predsjedava Vijećem Europske unije. Veliko nam je zadovoljstvo što vas možemo pozdraviti danas poslijepodne na ovoj razmjeni mišljenja. Kao što vam je poznato, ovih šest mjeseci koji su pred nama bit će vrlo intenzivni, radit će se vrlo intenzivno, ali će se isto tako intenzivno morati donositi i odluke. Vi preuzimate predsjedanje vijećem u jednom ključnom trenutku, budući da se vode rasprave o, i pregovori o višegodišnjem financijskom okviru. Finsko predsjedništvo je iznijelo prijedlog, kao što vam je poznato, za Europski parlament. Taj prijedlog nije prihvatljiv. Riječ je o prijedlogu koji smo mi odbacili ne samo da odbijamo ukupna sredstva proračuna koja su predložena, nego isto tako odbijamo i rezove u određenom broju politika. To se posebno odnosi na kohezijsku politiku koja je u nadležnosti našega odbora. Mi ćemo nastaviti ponavljati da nam trebaju novi ciljevi, a za nove ciljeve trebaju nova sredstva. Svi znamo da ima čitav niz novih ciljeva i ambicija, a isto tako je svima poznato da za to predviđena sredstva se smanjuju sve više. Radi se ovdje i o samoj metodologiji pregovora i o pregovaračkoj kutiji koju smo primili na znanje, međutim tu se ne poštuju načela postupka suodlučivanja onako kako je to definirano osnivačkim ugovorima. Mi smatramo da vijeće na neki način prekoračuje svoje ovlasti i da zapravo ulazi u zakonodavne ovlasti iako je to formalno zabranjeno osnivačkim tekstovima iz ugovora. Iz tog razloga uz puno poštivanje odluke koja je donesena 17. prosinca u Strasburu na konferenciji predsjednika. Na sastanku koordinatora jutros je donesena odluka koja se tiče odbora regija, to je da do kraja veljače zamrzne politički trijalog koji bi došao do nekog zaključka. Dakle, naša je odluka da se zamrznu E, politički trijalozi koji bi donijeli do odluke. Međutim, to ne isključuje sljedeće. Naša je volja da nastavimo raditi i surađivati s hrvatskim predsjedništvom na sastancima tehničke prirode. Zašto ne? i na sastancima u drugom formatu kako bi se što je više moguće ostvario pomak. Na taj način bi regije mogle u očekivanim rokovima dobiti potrebna pravila. Međutim, pripremamo se isto tako za sve moguće opcije s obzirom na činjenicu da ne možemo pod izgovorom da nam se žuri prihvatiti bilo što. Dakle, očekujemo od vijeća proračun koji će biti na visini uloga e, u kohezijskoj politici. Nadalje, očekujemo od vijeća da definira svoje stajalište o svim člancima koji se tiču uredbe o kojoj mi pregovaramo. To je sve ono što nije u sastavu pregovaračke kutije. Jutro smo imali dugu raspravu sa povjerenicom e, Elis Ferreirom. Mnogo smo govorili i o mehanizmu za pravednu tranziciju i u tom dijelu ćemo morati surađivati zajedničkim snagama i s velikim interesom očekujemo čuti vaše mišljenje o tom pitanju. Htjeli bismo znati, ako nam možete reći, kako vaše predsjedništvo namjerava pristupiti tom dosjeu. Osim toga, kakva je trenutna vizija vašeg predsjedništva o tom mehanizmu te o arbitraži, od odlukama koje je do sada donijela Europska komisija. Naš odbor eh, regiji je dobio taj dosje, dakle mora završiti zakonodavni postupak. Na kraju toga e, ćemo i obznaniti stajalište odbora regije i Europskog parlamenta tijekom prvog semestra ove godine. Vi preuzimate predsjedništvo vijeća ministara. Nakon toga slijedi Njemačka od srpnja 2020. Prioriteti hrvatskog predsjedništva nalaze se u dokumentu e, pod nazivom Snažna Europa u svijetu punom izazova. Svi kolege su dobili te materijale. Dakle, radit će se na uravnoteženom e, regionalnom razvoju. Rekli ste da ćete obraniti kohezijsku politiku koju smatrate ključnom, te da ćete za vrijeme hrvatskog predsjedništva organizirati čitav niz formalnih i neformalnih sastanaka i događaja kako bi se podigla vidljivost regionalne politike. Moram reći da mi je doista izuzetno drago da ste donijeli odluku o tome da organizirate neformalni sastanak na vrhu na temu kohezijske politike. Ako se ne varam, Isto tako će se organizirati i vijeće općih poslova gdje će na dnevnom redu biti kohezijska politika koja je jedna od središnjih tema. Mi također očekujemo od vas program e, koji se tiče europskih otoka. U svakom slučaju nadamo se da će i tom pitanju biti dan odgovarajući prioritet. E, Biće nam vrlo drago da čujemo vaše prijedloge u svezi sa inicijativama koje predviđate za vrijeme hrvatskog predsjedništva, a na temu otoka. Moramo reći da je to jedno od pitanja koje nam treba postati prioritet. Prema tome, doista nam je izuzetno drago što vas eh, ovdje možemo pozdraviti imat ćemo razmjenu mišljenja s koordinatorima i sa članovima odbora. Ja ću vam sada dati riječ kako biste vi mogli iznijeti prioritete Hrvatskog predsjedništva, a nakon toga će uslijediti rasprava. Gospodine ministre, izvolite, imate riječ. Poštovani predsjedatelju e, odbora Europskog parlamenta za regionalni razvoj, gospodine Omarži, poštovani zamjenici predsjedatelja, članovi odbora i zastupnici u Europskom parlamentu, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji. Osobito mi je zadovoljstvo da sam danas s vama ovdje u svojstvu ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske. Predsjedanjem Vijećem Europske unije velika je čast i odgovornost zbog čega je prava privilegija stati danas pred vama i govoriti o hrvatskim prioritetima i planovima za predsjedanje. Moje ime je Marko Pavić i na čelu sam Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Na razini Republike Hrvatske navedeno ministarstvo je upravljačko tijelo za sve fondove kohezijske politike osim za Europski socijalni fond, a do nedavno bio sam i ministar koje je bilo Ministarstva rada i mirovinskog sustava koje je bilo isto tako upravljačko tijelo za Europski socijalni fond, tako da imam iskustva u upravljanju za sve fondove kohezije u Republici Hrvatskoj. Zadovoljstvo mi je vratiti se u Europski parlament, kada kažem vratiti se znači da sam stažirao u Europskom parlamentu 2014. godine tada kod zastupnika Andreja Plenkovića, danas premijera Republike Hrvatske. Zadovoljstvo mi je vratiti se u Europski parlament jer sam 2016. godine kao netko ko se bavio politikama mladih i europskim projektima za osnaživanje mladih za tržište rada doveo preko 30 mladih koji su našli zaposlenje putem EU projekata u Europski parlament. Prema tome, velika mi je čast biti ovdje s vama i govoriti o prioritetima hrvatskog predsjedanja. Osobno sam isto tako magistrirao klimatske promjene tako da i sve rasprave koje se tiču Green Deala i svih ostalih fajlova koje dotiču klimatske promjene uključujući i JTF dio su i moje struke i isto tako sa stanovišta struke e, pratim ih već e, dulji period. Naša je obveza sačuvati Europu onakvom kakvom je oduvijek bila, mjestom poželjnom za život njezinih stanovnika, ovaj, ali isto tako osigurati i dodatan razvoj. Republika Hrvatska najmlađa je članica Europske unije, naše obitelji zbog čega je dodatna čast da smo s najkraćim stažem članstva dobili priliku predsjedati Europskim vijećem. Predani smo radu za bolje sutra, ali u fokus naše pažnje nalaze se svi građani Europske unije bez odmaka. Našim zajedničkim motom želimo ići dalje, naravno ujedinjeni u različitostima koje nas krase, što je i moto Europske unije. Ne tako davno bili smo u nepovoljnom položaju, imali smo Domovinski rat, branili smo svoje domove i stvorili smo slobodnu Republiku Hrvatsku kakvu i danas poznajemo, dio velike obitelji unutar Europske unije. Naša Hrvatska dijelom je jugoistočne Europe, a pokazatelj koliko bitan kotačić suživota pokazuje činjenica da danas upravo mi, upravo Hrvatska mi smo čuvari najduže kopnene granice u EU koja je dugačka čak 1377 km, dulje od granice koju čuva Finska ili Grčka. Posebno smo ponosni kada govorimo o činjenici da je naša Hrvatska punopravna članica Europske unije. Konzumiranjem četiri temeljne slobode kretanja ljudi, kapitala, roba i usluga omogućujemo građanima naše zemlje jednak način života kao što to čine građani starijih članica. Upravo kohezija je bitan, bitna komponenta u stvarenju tog zajedničkog sna kao i konvergencija međusobnog e, kao i konvergencija s ciljem dostizanja sličnog odnosno istog standarda života svih članica Europske unije vjerujem i mišljenja sam da je projekt Europske unije jedan od najvećih naših uspjeha. Dopustite mi da u nekoliko kratkih rečenica predstavim slogan hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, ali i četiri prioriteta kojima ćemo se voditi. Zbog lakšeg razumijevanja nastavit ću izlaganje na engleskom jeziku. Allow me to present you the Dopustite mi da vam predstavim četiri ključna prioriteta hrvatskog e, predsjedanja Vijećem Europske unije. Imamo četiri stupa na kojima se temelji program našeg predsjedništva, a to su sljedeći. Europa koja povezuje, Europa koja razvija, Europa koja štiti i utjecajna Europa. U vremenima digitalne revolucije Europska unija, njezino gospodarstvo i tržište rada nalaze se pred novim globalnim i demografskim izazovima. U takvim okolnostima produbljivanje jedinstvenog tržišta, poticanje digitalizacije, ulaganja u istraživanje i inovacije te veća dostupnost visoko kvalitetnog i cjeloživotnog učenja i razvoj novih vještina prilagođenih radnim mjestima budućeg tržišta rada jamstvo su konkurentnosti Europske unije. Unapređenje kvalitete života građana Europske unije zahtjeva daljni razvoj politika koja će uspostaviti bolje radne i životne uvjete te doprinijeti zaštiti okoliša i borbi protiv klimatskih promjena. Iz tog razloga ovaj prvi stup Europa koja se razvija sadrži također i dijelom kohezijsku politiku i sve ono o čemu smo danas razgovarali. Hrvatsko predsjedništvo će podržavati uravnotežen održiv i inkluzivan razvoj Unije, uzimajući u obzir specifičnosti i potrebe svih država članica, njihovih regija i građana. Još jedan ključni element Europe koja se razvija je i europski socijalni stup. To je 20 načela koje smatramo važnjima kao smjernice za daljnji razvoj Europske unije. Drugi stup e, naziva se Europa koja povezuje postojeće razlike unutar Europske unije u smislu kvalitete infrastrukture i dostupnosti prometnih, energetskih, telekomunikacijskih i digitalnih mreža onemogućuju razvoj i globalnu konkurentnost. Kako bi se postiglo da imamo punu socijalnu, gospodarsku i teritorijalnu koheziju, potrebno je dodatno izgraditi prometnu, energetsku, digitalnu infrastrukturu te poboljšati međusobnu povezanost. Hrvatsko predsjedništvo će poticati politike koje jačaju infrastrukturnu povezanost Unije te zbližavaju građane putem obrazovanja, kulture i sporta. Naš treći prioritet jest Europa koja štiti. Radit ćemo na jačanju unutarnje sigurnosti, pružajući bolju kontrolu na vanjskoj granici, te punu interoperabilnost informatičkih sustava, osnažujući otpornost na vanjske prijetnje, te hibridne i kibernetičke prijetnje. Naš zajednički cilj i dalje će biti da se pronađe cjelovito rješenje za održivu i učinkovitu migracijsku politiku te politiku azila. Prema tome, usredotočit ćemo se na daljnju provedbu Unije kao prostora slobode, sigurnosti i pravde, utemeljene na zajedničkim vrijednostima, demokraciji i vladavini prava. Četvrti stup nazivamo utjecajna Europa. Promicanje europskih vrijednosti i interesa, jačanje multilateralnog sustava te suradnje u području europske sigurnosti i obrane i provedba programa Ujedinjenih naroda za održiv razvoj 2030. godine bit će naše glavne reference kada je riječ o vanjskom djelovanju Unije. Kao što sam rekao, osobno sam znanstvenik pa sam svjesna činjenice da je ukupna stopa emisija CO2 svih zemalja Europske unije samo 9,6%. Kada vidimo kakva je situacija u Kini, Indiji i SAD-u, na njih otpada gotovo 50% svih emisija. Tako da ukoliko Europa definira ambiciozne ciljeve i do 2050. godine ostvari klimatsku neutralnost ili za pola smanje emisije do 2030. godine te prestanemo letjeti s obzirom da E, na zrakoplovstvo otpada 47% emisija, riješit ćemo samo 5 do 6% ukupnog problema. Tako da je vidljivo da trebamo biti utjecajni u svijetu i zapravo na neki način biti predvodnikom u svijetu. Trebamo e, isto tako to postići i unutar Unije. Zatim ono što je također važno su vjerodostojnost u međunarodnim odnosima te odgovoran pristup posebno prema našem susjedstvu od istoka do juga uključujući jugoistočnu Europu odnosno zapadni Balkan koji se nalazi u neposrednom susjedstvu. Hrvatsko predsjedništvo će također raditi na nastavku vjerodostojne i učinkovite politike proširenja kao ulaganje u stabilnost i sigurnost te daljnji gospodarski razvoj i povezanost na europskom kontinentu. U svibnju navjeravamo organizirati sastanak na vrhu u Zagrebu na temu Zapadnog Balkana i nadamo se da ćemo dobiti potporu i da ćemo izraditi putokaz za daljnji napredak e, Zapadnog Balkana prema Europskoj uniji za sljedećih deset godina. Ovi, ova četiri prioriteta koja sam spomenuo, Europa koja se razvija, Europa koja povezuje, Europa koja štiti i na Europa, ujedinili smo u sloganu Snažna Europa u svijetu punom izazova gdje se zapravo na neki način objedinjuje vizija Europe koja djeluje e, na korist država članica i svojih građana. Dopustite mi da vam sada skrenem pozornost na prioritete Hrvatskog predsjedništva u sklopu Vijeća za opće poslove. Tu su najvažniji prioriteti kohezijska politika, višegodišnji financijski okvir, makroregionalne strategije, proširenje, europski semestar, konferencija o budućnosti Europe, e, na čelu koje je potpredsjednica Europske komisije Dubrovka Šuica iz Hrvatske, te odnosi sa Ujedinjenom kraljevinom. Posebno bih želio naglasiti važnost kohezijske politike te pravodobnog donošenja zakonodavnog paketa mjera za kohezijsku politiku i to za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Svi smo svjesni što se dogodilo u prethodnom odnosno sadašnjem razdoblju. Želimo to izbjeći tako da sljedeća omotnica bude dostupna zemljama za korištenje fondova. Sada dolazim do trećeg dijela današnje prezentacije koji se tiče kohezijske politike, odnosno zakonodavnih akata koji su povezani s kohezijskom politikom u nadležnosti radne skupine za strukturne mjere. Prije svega, dopustite mi da vam zamčim da će Hrvatsko predsjedništvo biti pošten i neutralan posrednik. Naše predsjedništvo doista će preuzeti ulogu poštenog posrednika i pozdanog partnera u pregovaračkom procesu. Radit ćemo na izgradnji suradnje i dogovora među suzakonodavnim tijelima i državama članicama u duhu konsenzusa i uzajamnog poštivanja. Što se tiče zakonodavnog prijedloga o kohezijskoj politici e, koji je predložila Europska komisija, vijeće ih sve pozdravlja. Dakle, tu su uredba o zajedničkim odredbama, zatim Europski fond za regionalni razvoj, kohezijski fond, e, uredba o interegu, te uredba o europskom prekograničkom mehanizmu. Što se tiče prijedloga za uredbe o osnivanju Fonda za pravednu tranziciju, mi smo počeli analizirati prijedlog u vijeću danas e, kako bismo dobili e, mandat vijeća tijekom hrvatskog predsjedništva. Danas je Europska komisija predstavila prijedlog na sastanku radne skupine za strukturne mjere. Što se tiče sveukupnih pregovora, Hrvatsko predsjedništvo će se prioritetno baviti onim odredbama koje su ključne za pravodobno programiranje i učinkovitu provedbu e, korištenja fondova. Prema tome nastavit ćemo sa interinstitucionalnim pregovorima na temelju solidnog e, uspjeha koje je postiglo finsko predsjedništvo. Mislimo da je pravodovan dogovor o kohezijskoj politici naša snažna dužnost kako bismo omogućili gladak početak e, programa iz kohezijske politike u razdoblju od 2021. do 2027. godine, e, što je da kako u interesu svih država članica i regija. A sada nekoliko riječi o svakom pojedinom zakonodavnom prijedlogu. Što se tiče uredbe o zajedničkim odredbama, vijeće pozdravlja prijedlog komisije. To je krovna uredba koja predviđa pravila za sedam fondova kojima se pod zajedničkim upravljanjem. Mandat Vijeća za upravljanje fondovima je pojednostavljen, smanjeno je administrativno opterećenje, a povećana fleksibilnost i proporcionalnost za države članice. Postoji potreba za simplifikacijom i fleksibilnošću, međutim, htio bih navesti e, hrvatski primjer što se tiče e SF-a 2013. godine. Hrvatska je imala jednu od najviših stopa nezaposlenosti mladih, gotovo 50%, a danas je opća stopa nezaposlenosti 5,7%, a što se tiče mladih to je 15%, tako da smo uz pomoć e, jamstva za mlade riješili ovaj problem. Dopustite mi da još jedanput naglasim da je Hrvatsko predsjedništvo spremno nastaviti međuinstitucijske pregovore na temelju onoga što je postiglo finsko predsjedništvo. Mi ćemo dati sve od sebe kako bismo finalizirali razne odredbe koje su još uvijek otvorene kako bi se postigao konačni dogovor za vrijeme našeg predsjedništva. S obzirom da je sastanak održan prije mjesec dana, dogovoreno je da parlament neće isključiti tehničku razinu pregovora, tako da će se to nastaviti posebno što se tiče blokova 1.3.5 e, uredbe o zajedničkim odredbama, što bi omogućilo zemljama da nastave s operativnim programima. Što se tiče uredbe e, koja se odnosi na Europski fond regionalnog razvoja. Također vijeće e, pozdravlja prijedlog komisije o tome da postoji zajednički prijedlog za RDF i kohezijski fond. U sklopu našeg mandata vijeće će simplificirati upravljanje RDF-om i kohezijskim fondom, povećati fleksibilnost i proporcionalnost za države članice. Mi smo već započeli sa tehničkim sastancima o uredbi koja se tiče Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda i pritom želim zahvaliti finskom predsjedništvu koje je odradilo dobar dio posla prije nas. Mi ćemo dati sve od sebe kako bismo ostvarili značajan napredak i kako bismo dali prioritet onim odredbama Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, odnosno njihovih uredbi koje su ključne za programiranje te brzu i učinkovitu provedbu fondova. Kada je riječ o uredbi za Interreg, vijeće pozdravlja prijedlog komisije nove uredbe o Interregu koja bi omogućila pojednostavljivanje suradnje unutar granica Europske unije i preko njezinih granica. Unutar našeg mandata vijeće će pojednostavniti upravljanje programima Interrega, ali će osigurati kontinuitet ključnih elemenata iz sadašnjeg razdoblja. Mi smo spremni nastaviti međuinstitucijske pregovore na temelju onoga što je postiglo finsko predsjedništvo. Mi ćemo dati sve od sebe kako bismo stvarili napredak u preostalim pitanjima što je ključno za programiranje te brzu i učinkovitu provedbu europskih teritorijalnih programa za suradnju. I na kraju e, što se tiče dakle uredbe o europskom prekograničnom mehanizmu, vijeće pozdravlja prijedlog komisije što bi trebalo omogućiti da se smanje nepoželjne pravne i administrativne prepreke. S obzirom na kompleksnost i e, na pravnu prirodu ovoga prijedloga, države članice su zatražile od pravne službe vijeća da dodatno analizira ovaj dosje. Očekuje se da će ta služba dati mišljenje za vrijeme našeg mandata, pa ćemo nastaviti analizirati tu uredbu čim dobijemo odgovarajuće pravno mišljenje. Stajalište parlamenta e, vezano uz ovu uredbu, dakle, tu se, to su doista neke neki važni aspekti za države članice. Očekuje se pojašnjenje pojedinih e, aspekata od slučaja do slučaja. Radujemo se da kako tim raspravama s parlamentom. I na kraju želim još reći da mi kao predsjedništvo doista pozdravljamo činjenicu da Europski parlament ima važnu ulogu u svim dosjejima. Mi ćemo organizirati neformalne sastanke u Zagrebu krajem ožujka i želimo pozvati Europski parlament na taj sastanak. Doista bi nam bila velika čast da vas možemo ugostiti i da čujemo mišljenje Europskog parlamenta o brojnim pitanjima. Na kraju želim još naglasiti važnost dobre i plodonosne suradnje među suzakonodavnim tijelima, budući da smo ravnopravna tijela i vjerujem da ćemo biti dobri partneri u nastavku ovog zajedničkog zakonodavnog postupka. Hvala vam na pozornosti. Merci beaucoup. Nous Hvala lijepo. Sada ćemo otvoriti raspravu. Prije svega ću dati riječ Konstanc Krel u ime kluba zastupnika socijalista. Hvala lijepo. Predsjedajući, gospodine ministre, jako mi je drago da ste sad, evo, nastupili prvo predsjedanje Unijom za Hrvatsku. I isto tako nam jako drago da ste tako vrlo jasno i precizno izradili vaše prioritete na području kohezijske politike. Mislim da za sljedeće razdoblje od e, prvog, do 1. siječnja iduće godine želimo dovršiti naš cijeli posao na kohezijskoj politici i međutim postoji tu još uvijek puno problema. Vama služi na čast da se vi kao ministar za regionalna pitanja toliko angažirate za kohezijsku politiku, ali Nažalost, kohezijska politika, se, o njoj se ne pregovara uopće u području kohezije, nego zapravo u okviru pregovora o VFO-u. A zadnjih dana vidjeli smo da je tu došlo do različitih obrata događaja koji se odnose na, i na kompletnu preraspodjelu nadležnosti. E, dakle koliko sam ja informirana onda će sada o VFO u sljedećem pregovarati predsjednik vijeća gospodin Michel. Drugim riječima neće u hrvatskim rukama, jako ona predsjeda e, Evropskom e, unijom ovih šest mjeseci, uopće imati s tim veze. Pa sad kako vi to zamišljate, kako će to izgledati? Naš predsjednik odbora Omarževa mi je i rekao da se trenutno zapravo prekidaju pregovori. Mi smo prvo rekli do kraja veljače, ali a šta će ako do kraja veljače niti predsjedanje trenutno Hrvatsko, ni predsjednik vijeća ne da nikakvu izjavu o VFO, koja bi bila drugačija od onog što je finsko predsjedništvo do sada prošlo mandatu predložilo, uključujući i fond za pravednu tranziciju, onda mislimo da će i dalje e, biti pregovori blokirani. A mislim da to svima nama koji smo u ovom odboru e, zadaje poprilično briga i zato bi nam bilo jako drago kad bi nam mogli malo preciznije reći kako vi to zamišljate da će doći do konkretnih rezultata u pregovorima o VFO-u. Jer vidite, prva reakcija na zeleni plan kojeg je komisija predložila i ovaj mehanizam za pravedno usklađivanje Eh, je bila vrlo pozitivna, ali to niko nije htio platiti, u tom je bio problem. I sad me jako zanima kako, šta vi po vašem mišljenju možete razviti da taj problem riješite. Merci beaucoup. Hvala vam lijepo. U ime kluba zastupnika Renew, Stefan Bižu. Hvala vam gospodine predsjedatelju, gospodine ministre. Ja sam pažljivo slušao vaše predstavljanje četiriju velikih e, prioriteta hrvatskog predsjedništva, Europa koja se razvija, Europa koja povezuje, Europa koja štiti i utjecajna Europa. Ova Europa koja povezuje je iznimno važna za nas koji ovdje radimo na kohezijskoj politici. Dakle, na... vidimo da se posvuda pojavljuju euroskeptici i klimatoskeptici diljem Europe, tako da moramo konsolidirati kohezijsku politiku i moramo je konkretizirati u svakodnevnom životu naših sugrađana. Htio bih da mi još jedanput potvrdite vašu volju da se nastave pregovori vezani uz višegodišnji financijski okvir tako govorim o političkim pregovorima kako bismo mogli ostvariti napredak i vezano uz sve fondove. Vi ste spomenuli fond za pravednu tranziciju, spomenuli ste i Interreg. Interreg je doista ključan za nas iz perspektive kohezijske politike. To je program koji se vrlo konkretno može vidjeti na teritorijalnoj razini i zapravo je riječ o izgradnji i o zajedničkoj izgradnji rješenja za naše sugrađane. Na kraju želim još jedanput podsjetiti na to koliko je hitna situacija u kojoj se trebaju europski fondovi učiniti ne samo transparentnijima nego i dostupnijima i to putem e, jedne simplifikacije sustava. Hvala vam. Hvala i vama. U ime kluba zastupnika Zelenih, Niklas Ninaš. Hvala vam što ste e, došli, naš odbor, i što ste nam predstavili prioritete hrvatskog predsjedanja. Ono što očekujemo od vas e, nije da budete samo dobar pregovarački e, partner, kao što su rekli i drugi e, kolege zastupnici. Ja osobno od vas očekujem i da pokažete vodstvo u vijeću. Predsjedništvo ne znači da morate biti samo dobar pregovarač s parlamentom, već to također znači da morate vijeće voditi u pravom smjeru. A pravi smjer u ovom slučaju a vidjeli smo u prošlosti e, od hrvatske vlade da su prijatelji kohezije, snaž, prijatelji snažne Europe, Europe koja će osigurati potrebna sredstva za razvoj. Stoga vas pozivam da tu ideju prenesete ostalim članovima vijeća i da im e, prenesete da za e, dobro izvršavanje zadataka ipak treba dosta novca, ali da e, treba isto tako imati povjerenje u Europsku uniju da će odraditi taj zadatak. Tako da da, očekujemo od vas da budete e, dobar pregovarački partner. Mi volimo dobre pregovarače koji vole ostvariti svoje ciljeve. E, isto tako koji su spremni na sklapanje kompromisa. Ali osim toga, molim vas, poručite vijeću što je potrebno i budite pokažite snažno vodstvo u vijeću o svim ovim temama koje smo spomenuli. Isto tako želim e, zahvaliti prethodnom govorniku jer se u potpunosti s time slažem. Ujedinjena Europa može biti snažna samo ako smo solidarni i ako smo zajedno. I zato nam je potrebno da vijeće surađuje sa parlamentom. Hvala vam lijepo. Francesca Donato. Hvala. E, ministro. Hvala vam, ministre. Evo ja imam vrlo precizno pitanje. I to na jednu od tema koju ćemo vrlo pozorno pratiti e, za vrijeme vašeg šestomjesečnog predsjedanja. Hrvatska, baš kao Italija, je zemlja na Sredozemnom moru. Hrvatska je zemlja koja ima dugačku obalu i jako puno otoka. Mislim da mnogi europski građani e, koji žive u zemljama sa velikim brojem otoka se slažu s time da u e, u sljedećem e, razdoblju se prepozna poseban status otoka to može biti i ključan element za mm, priznavanje, to jest za izuzeće od određenih državnih potpora. Ja mislim da, da bismo trebali revidirati propise koji se odnose na državne potpore. Sve ono što će se raditi u okviru kohezijske politike je bitno, ali ja poneprije smatram da je vrlo bitno da se otocima posveti dodatna pozornost. Svi mi jako dobro znamo koje su potrebe tih teritorija, između ostalog i zbog toga što nemaju dovoljno konkurentnosti u usporedbi sa kopnom i do dana današnjeg im se nije baš posvetilo dovoljno pažnje. Hvala vam. Hvala. U ime Ujedinjene Ljevice, Dimitris Papadimulis. Gospodine Pavić, dobrodošli na sastanak našeg odbora. Mm, predstavljate Hrvatsko predstavništvo i ja vam želim svako dobro. Imam sljedeće pitanje za vas. Prije godinu i pol, zapravo skoro dvije godine, otkako je Europska komisija otkrila svoj prijedlog o višegodišnjem financijskom okviru, e, vijeće kao da koči stvari. Razgovarali smo u parlamentu, dali smo svoje prijedloge, nastojali smo popraviti prijedlog Europske komisije, ali već godinu i pol vijeće nije podnijelo nikakve prijedloge i na kraju, finsko predsjedništvo je dalo prijedlog koji je bio razočaravajući. Nitko se ne slaže s tim prijedlogom ovdje u parlamentu, ali čak niti u Europskoj komisiji. A kad govorimo o koheziji, predlažu se e, rezovi uz dodatne rezove koji su već neprihvatljivi, a koje je predložila Europska komisija. Stoga, gospodine, moje pitanje za vas je sljedeće. je li hrvatsko predsjedništvo spremno pokrenuti inicijativu vezanu uz VFO i e, planirate li dati jedan kompromisni prijedlog koji će biti bliži prijedlogu parlamenta? A to se naravno posebice odnosi na e, kohezijsku politiku i na politiku regionalnog razvoja. Ili će E, ovo predsjedništvo biti nekakvo tranzitno predsjedništvo koje neće učiniti ništa i samo će prepustiti e, sav taj posao njemačkom predsjedništvu. Dakle, moje pitanje, hoće, planirate li biti ambiciozni? Planirate li ovo dovršiti za vrijeme vašeg predsjedanja? Ja se nadam da da, jer bi bilo stvarno jako dobro i za Hrvatsku i za cijelu Europsku uniju da se to dovrši. Ali ako to planirate, onda morate podnijeti prijedlog koji će biti ambiciozniji i koji će biti slični zahtjevima Europskog parlamenta koje, kao što znate, su zakonodavno e, tijelo. U jednom trenutku je parlament prihvatio neprihvatljive ponude koje su nam se obila u glavu, ali takvih e, vremena više nema. Da, svi smo čuli krasne slogane. Ujedinjena Europa koja će nas štititi, odlično, ali ako se to ne pretvori u obvezujuće mjere, to će ostati samo prazne riječi i ljudi, to je građani, jednostavno tome više neće vjerovati. Hvala vam. Hvala vam lijepo. Ovo je bilo vrlo jasno i angažirano. Za klub zastupnika ECR sporo ću izgovoriti vaše ime, kako ne bih pogriješio. Angelika Modzanovska. Panie przewodniczący, perfekcyjnie. to bardzo... Hvala vam. E, vaš se izgovor stvarno popravio. Odlično. Ovo je vrlo važan trenutak za Hrvatsku i želim vam čestitati. Vaša četiri prioriteta predstavljaju dobar odgovor na izazove koji su pred nama. Moramo ubrzati pregovore kako bismo što prije imali novi višegodišnji financijski okvir. Govorimo o novom fondu za pravednu tranziciju, znamo da se s time kasni, a to će onda izazvati kašnjenje pregovora o kohezijskoj politici, a to će onda opet izazvati kašnjenje u cijelom programskom razdoblju. Potrebna su nam sredstva iz eh, Fonda za regionalni razvoj, ali i iz ostalih kohezijskih fondova. Nacionalne omotnice će biti smanjene, a posljedica toga je da će eh, brojna druga područja biti oštećena. Kakav je vaš plan da se smanje kašnjenja i posljedice tih kašnjenja? I još jedno pitanje. Zaključci mm, sastanka vijeća u prosincu. E, tu se spominjala klimatska neutralnost i u zaključcima je vijeće reklo da svaka zemlja kreće sa različite startne pozicije i da može slobodno odlučivati o tome kojim će putem ići. Što vi planirate učiniti kako bi se ispoštovalo ovo što je odlučeno u prosincu? Zatim spomenuli ste i konkurentnost. dobili smo ideje Europske komisije i možda bismo mogli udvostručiti sufinanciranje projekata u onim regijama koje još nisu dovoljno razvijene. Što se tiče poljoprivrede, tu bismo možda mogli e, dodati određene poticaje za određena područja. Hvala vam. Hvala. Thank you so much, Blum. Hvala vam. E, dobrodošli ministre na, naš, na sastanak našeg odbora. Želim vam jako puno uspjeha u predsjedanju i znam da ćete vi odigrati vrlo važnu ulogu za budućnost Europe. Zašto? To kažem. Zato što ćete voditi pregovore o sljedećem višegodišnjem e, okviru te o kohezijskoj politici a ja kao bivša ministrica za europske fondove i regionalni razvoj Smatram da su to ključne europske politike za budućnost Europe. U ovom trenutku kohezijska politika je potrebnija nego ikada. E, ono je ključna zbog zelenog sporazuma, ali i zbog ostalih izazova koji su pred nama. I Europa mora biti ujedinjena. Ja sam počela kao predsjednica vijeća za u vijeću za opće poslove prve pregovore sa parlamentom kada je e, Rumunjska predsjedala vijećem Europske unije. E, želim vas pitati sljedeće. E, znamo da već sada kasnimo e, sa jako puno toga i vjerojatno će kasniti i provedba programa. Jeste li uzeli u obzir neke prijelazne mjere za 2021. i koje je vaše stajalište? Što planirate učiniti po tom pitanju? Hvala vam. Merci beaucoup, euh, Tomislav Hvala, Tomislav Sokol. Uh, Hvala vam. Um, poštovani ministre, drago nam je da vas možemo pozdraviti u Europskom parlamentu kao predstavnik Hrvatskog predsjedništva, ali i kao predstavnika Hrvatske vlade. Dakle, najnovije članice u Europskoj uniji i drago mi je da Hrvatska, dakle šest i pol godina nakon pristupanja Europskoj uniji je već dobila priliku predsjedati vijećem Europske unije. Stoga se u potpunosti slažem sa vašim prioritetima. VFO je naravno glavni prioritet i e, i kohezijska politika. Kohezijska politika je trenutno u središtu svih rasprava i ja se nadam da će Hrvatska kao dobar posrednik uspjeti pronaći kompromis između ovih različitih stajališta koje trenutačno imamo. Ovdje u e, odboru često govorimo o različitim aspektima kohezijske politike. Jedan od bitnih aspekata je provedba. Znam da su brojne zemlje imale jako puno problema sa provedbom i to se također koristilo kao argument da se smanji e, količina resursa namijenjena to je količina sredstava namijenjena kohezijskoj politici. Kao ministar za regionalni razvoj i kao ministar koji je nekada bio nadležan za Europski socijalni fond, vjerojatno ste stvarno najbolja osoba u Hrvatskoj koja najviše zna o, fondovima. I možete li mi onda reći što je Hrvatska učinila kako bi popravila um, apsorpciju europskih fondova u Hrvatskoj i što mislite? Što bi trebalo učiniti koje bi trebali biti budući koraci kako bi se općenito e, popravila provedba. Hrvatska je u protekle dvije do tri godine e, stvarno popravila svoje rezultate, no neke se stvari sigurno mogu prilagoditi i na razini Europske unije kako bismo povećali e, provedbu i kako bismo postigli ciljeve kohezijske politike. I naravno, a kohezijska politika je stvarno načelo solidarnosti na kojem se temelji cijela Europska unija. Euh, Hvala lijepo. Gospođa Kajnen uh, Predsjedajući, gospodine ministre, prvo želimo čestitati na preuzimanju predsjedanja Nama je jasno da je vaša pozadina vrlo jaka i sad vam želimo ali sve, sve najbolje za ove predstojeće pregovore u vijeću. I nadam se da ćete i ostvariti dobre rezultate. Ali evo moje pitanje. Ako malo pogledamo u prošlost šta se dogodilo u Europskoj uniji u proteklih deset godina. Što je bilo s kohezijskom politikom? Ideja kohezijske politike je bila da se smanje razlike među e, regijama, državama, da se dakle recimo između različitih, kažemo već, regija i između različitih država zbog raznih razloga. A i kad pogledamo na tih deset godina možemo konstatirati da su razlike među državama danas manje nego što su bile prije deset godina. A ponajviše razlike između velikih gradova u državama koje su najviše zapravo profitirale od kohezijske politike su postale manje i u odnosu na one recimo i neke razvijenije članice Europske unije su razlike manje. Ali kad dođemo do razloga zaš, zašto razvoj velikih gradova nije bio tako dobar kako je mogao ili trebao biti, nije onda odmah jasan. I zato vas pitam, da li vi imate kakvih planove da djelujete na tom području, da smanjite razlike ne samo između velikih gradova u različitim regijama i državama Europske unije, nego i između urbanih i ruralnih sredina. Jer vidite, baš kod tih razlika između urbanih i ruralnih sredina kohezijska politika nije najbolje uspjela. Pa nas zanima koje je vaše mišljenje o tome. Hvala vam lijepo. Alvaro Amaro. Hvala lijepo predsjedajući. Gospodine ministre, dobrodošli. Želimo vam sve najbolje i puno uspjeha tijekom hrvatskog predsjedanja vijećem. Slušao smo vrlo pažljivo vašu prezentaciju i u cijelosti podržavamo vašu ideju i o četiri stupa prioritetnoj Europi i Europi koja je utjecajna i snažna i Europa koja štiti i tako dalje. Danas prije podne smo vodili vrlo, vrlo zanimljivu raspravu s povjerenikom nadležnim za nas. I rekli smo mu Naime, saslušali smo ga i čuli puno, puno poruka solidarnosti koje su upućene u ime komisije parlamentu, pogotovo na račun kohezijske politike. A onda je puno govorio o čitavom nizu izazova s kojima se Evropska unija mora nositi. Ali nije baš bilo puno riječi kako će seži novac uteći u kohezijsku politiku. Bojim se da je to dosta zbunjujuće. Mislim da će Hrvatska sa ovim prioritetima predsjedanja koje ste vi naveli i koje je vaš premijer e, već objavio, e, mislim da će Hrvatska pridati pažnju koheziji, jer vi ste kohezijska država isto. Mislim da je to da treba naći dodatne novce, dodatna sredstva za nova politička područja i za, za zauzimanje za nove vrijednosti. Istodobno, mislim da se ne smiju ni naravno i druga politička područja zapustiti koja još nisu zapustiti koja su isto važna za Europu koja se dalje razvija. Jer Europa koja se dalje razvija postaće jednom pravednijom Europom. u manje razvijenim zemljama i slabije razvijenim regijama, recimo unutar inače bogatijih država, jer i toga postoji, ima, Dakle, neće biti takav daljnji razvoj opće moguć ako se sada ovoliko drastično krate e, novci za kohezijsku politiku, kohezijski fondovi. Stoga mi moramo ponovno naglasiti vijeću da molimo da se ne krate sredstva i ne umanjuju sredstva u strukturnim fondovima namijenjenim kohezijskoj politici prvenstveno i umanjivanju svih tih razlika. Jer inače ovdje se puno, puno političkih ciljeva najavilo, ali to ne znači da se zato drugi moraju e, oguliti. Hvala François Alfonsi. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Prije svega dopustite mi da doista poželim mnogo sreće Hrvatskoj koja preuzima rotirajuće predsjedništvo u Europskoj uniji. To u ključnom trenutku predstojećih šest mjeseci doista će biti odlučujući za definiciju programa i europskih javnih politika. I to su one politike koje bi trebale definirati ciljeve poput ublažavanja klimatskih promjena u budućem razdoblju, tako da je vaša odgovornost tim veća u ovom ključnom trenutku kada se donose važne europske javne politike. Želim vam postaviti pitanje koje je za mene bitno, s obzirom da dolazim iz Korzike i bavim se pitanjem otoka i položaja otoka. Rekli ste da treba dati prioritet e, razvoju otoka. Često smo smatrali da su otoci nekako izolirani u smislu razvoja i povezanosti i mislim da je to i objektivno. Još uvijek e, nemamo dovoljno veza e, između kopna i otoka, iz toga da kako proizlaze određeni problemi. Zajedno s vašim kolegom, odnosno sugrađanim gospodinom Piculom, mi smo osnovali jednu skupinu koja se bavi upravo ovim pitanjima. Ovog semestra namjeravamo održati konferenciju koja će se baviti tematikom položaja otoka. Moje pitanje je za vas može li i Hrvatsko predsjedništvo intervenirati kako bi se povećala vidljivost te konferencije i da se na objektivan i precizan način definiraju sva nadanja i očekivanja e, što se tiče buduće kohezijske politike u Europi. Merci beaucoup, François. Hvala François. Bilo je doista mnogo pitanja. Mislim da se ta pitanja sva zapravo mogu svesti na istu želju koju bih mogao razimirati na sljedeći način. Mi Znamo koliko je Republika Hrvatska zemlja koja spada u skupinu prijatelja kohezije. Mi ne očekujemo da će hrvatsko predsjedništvo biti neutralno. Mi očekujemo predsjedništvo koje će biti vrlo angažirano u vijeću i to e, u prilogu kohezijske politike. U prilog kohezijske politike. Bilo je brojnih e, internih međuinstitucijskih susreta do sada i želim doista pozdraviti ozbiljnost pristupa hrvatskog predsjedništva do sada. Pred nama je još ostalo mnogo otvorenih pitanja. Zaključili smo blok 5, e, 2 e, i 1 i mi smo pokazali svoju volju da se krene prema naprijed. Međutim, u ovom ključnom trenutku moram reći da vjerujem da je zajednička želja Europskog parlamenta i Hrvatskog predsjedništva ta, takva da se mogu stvoriti bolji preduvjeti da iziđemo iz ove pat pozicije. Što se tiče dakle e, kohezijske politike. Predsjednik Louis Michel preuzeo je u potpunosti pregovore, je vezano uz e, višegodišnji financijski okvir, ali sigurno isto tako da Hrvatsko predsjedništvo nema nevažnu ulogu i mi želimo da vaše predsjedništvo djeluje na što aktivniji način kako bismo doista mogli obnoviti dinamiku procesa na način da se obnove pregovori tamo gdje su stali i da osiguramo proračunska sredstva za buduće programe, ali isto tako i zakonsku podlogu. Hvala vam lijepo i sada ću vam dati riječ da odgovorite na brojna pitanja koja su vam upućena. Thank Hvala lijepo. Hvala predsjedajući i hvala svim zastupnicima na vašim pitanjima i komentarima. Ja bih samo ovdje općenito istaknuo prvo nekoliko stvari u vezi VFO-a. Kao prvo mi smo svjesni da je finsko predsjedanje u prosincu predstavilo svoj pregovarački okvir, pregovaračku kutiju kako hoćete, u vijeću i onda je u zaključcima vijeća se pozvalo na iduće predsjedanje nastavi sa pregovorima i dođe do konačnih rezultata i sporazuma. Mi znamo da je predsjednik vijeća Charles Michel i njegov kabinet su počeli sa bilateralnim sastancima. Danas prije podne su predstavnici hrvatskih, eh, hrvatskih vlasti bili na tim eh, bilateralnim sastancima. Oni se kontinuirano odvijaju, taj sastanci i konzultacije. I evo, mogu reći samo da su pregovori vrlo ambiciozni i to mogu reći svim zastupnicima koji su kao gospođa Konstanca Krel i drugi, koji su ovdje ukazivali da je malo vremena. Evo, vidite, e, vrlo su ambiciozno radi na tome, užurbano i to, da kažem, ovlasti za prezentiranje novog pregovaračkog okvira i vođenje istog i naravno ima predsjednik vijeća Charles Michel od prosinca kao što znamo. Ali u ime naš hrvatskog predsjedanja će premijer Hrvatske Andrej Plenković ovdje baš zbog hrvatskog predsjedanja i prezentirati rad i ono što je pred naše predsjedanje s čime se bavi i naše prioritete koje je već i, i predstavio na plenarnom zasjedanju, ali i dalje će. Hrvatska je, to mi je drago i ovdje više puta konstatirano, prijatelj kohezijske politike i naša je želja da ubrzamo taj proces pregovora i naravno da nam na tom putu treba i jaka podrška Europskog parlamenta. Zbog toga je, kao što je naš premijer i kazano, mi e, smo i pozvali predstavnike parlamenta da konce može budu nazočni na konferenciji u Zagrebu baš o koheziji. A i osim toga smo uvijek e, na raspolaganju i pozivamo parlament na suradnju na svim razinama. Što se tiče onog što je pitao zastupnik Vižu, mogu samo istaknuti kako mi možemo koristiti E, ipak e, mislim možemo dakle u sektorskim mi možemo kao hrvatsko predsjedanje u sektorskim e, dijelovima VFO-a voditi pregovore i raditi. A i Niklas nas je rekao, ovdje istaknuo kako članovi vijeća e, ovdje preuzimaju vodstvo, ali mi u tijekom našeg predsjedanja mi pokušavamo ubrzati čitav proces, ali naravno ovlasti za poduzimanje inicijativa bilo kakvih su jasno u rukama Šarla Mišela, to znamo. E, došlo je nešto pitanja od zastupnice Donate i zastupnika Alfonsija kao još nekih drugih o otocima. Hrvatska je kao što, do, što znate država otoka jer imamo više od tisuću otoka, a nešto više od 50 njih je nastanjeno. U vijeću smo se apsolutno pobrinuli da stajalište vijeća o zakonodavnim e, prijedlozima glede suradnje na području otoka i općenito regionalne suradnje se posebno osvrne na same otoke i na tu probleme otoka. I zapravo neuravnotežen razvoj tih otoka u odnosu na druge regije. Tome posvećujemo puno, puno pažnje. A vi znate, Hrvatska je pokrenula jednu inicijativu pametnih otoka već prije stanovitog vremena i mislim da su to e, zapravo i dobri primjeri koji smo vidjeli i na talijanskim otocima kao što je Korzika, a nedavno i na britanskim otocima. I sad kad govorimo o Brexitu, E, recimo to, inicijativi za razvoj i bolje uvezivanje otoka, onda možemo samo E, pokazati, ukazati na, inicije, na ono što su oni napravili za Orkni otočje, kako se to razvilo. Oni su dakle iz tri različita izvora financirali bolje uvezivanje i bolji razvoj tih otoka i stvarno dobre rezultate postigli. I pritom su na otoce, otoke učinili praktički s autarkičnim što se tiče energetike. Oni imaju dakle e, izvore e, alternativne obnovljive energije, zatim imaju centar za istraživanje istih takvih izvora energije na tom otočju. Razvili su osim toga i trajekte i brodove kompletno se povezali koji su pokretani na, e, energijom se, koja se dobiva iz obnovljivih izvora. Dakle, to je jedan sjajan primjer. Zatim, e, zastupnik Alfonsi pitao o našim aktivnostima i daljnjim koje planiramo i spomenuli ste u tom kontekstu kako surađujete sa gospodinom Piculom na e, organizaciji jedne konferencije posvećene upravo otocima Evropske unije i njihovom razvoju i mogu vas, uvjeravam vas da će mi u tome sudjelovati i maksimalno to isto e, podržati. Što se tiče onog što je gospođa Plan pitala i konferencija o budućnosti Europe, mi ćemo pokušati najbolje što možemo učiniti kako bi s tim poslom malo napredovali i pritom ćemo se jasno kontinuirano konzultirati s Europskim parlamentom i nadamo se da će sve ono što smo planirali biti o roku i dovršeno, pogotovo glede organizacije konferencije za budućnost Europe. Jer to je naravno ključna stvar čitave te konferencije su razgovori i konzultacije sa e, građanima Europske unije. I tu trebaju svi dionici i sve naravno europske institucije biti zastupljene, ali mi te teme ideje o budućnosti Europe, sve teme koje su aktualne, trebamo de facto razmotriti u dijalogu s građanima. I onda vidjeti, zapravo njih angažirati kako bi na taj način, ako hoćete, i razoružali one antievropske i populističke pokrete koji to kontinuirano podrivaju. Glede pitanja kolege Tomislava Sokola, koje su naša iskustva e, koje možemo koristiti iz kohezijskih politike i zapravo različitih e, financijskih sredstava iz kohezijskih fondova. Možemo reći da smo mi počeli e, dosta skromno, sad smo došli do 83,4%, a otprilike 3,3 milijarde eura je već uplaćeno u kohezijske fondove. Mi planiramo da se ukupna financijska omotnica za 100% da napuni ove godine za kohezijske fondove, strukturne fondove za kohezijsku politiku. Koje su sad tu nove ideje između, recimo, povezanosti između fonda za e, ruralni razvoj i između fonda za socijalnog fonda. Dakle, mislim da jedan fond koristite da nešto izgradite, a drugi da izradite konkretne programe i zapošljavate. Dakle, to možete jako dobro povezati. Imam čitav niz programa. Recimo, program, mi recimo smo u Hrvatskoj 150 milijuna eura investirali kako bi zaposlili više od 6 tisuća e, žena u ruralnim područjima. A izgradili smo i čitav niz centara koji pomažu takvim, da kažemo, marginaliziranim skupinama građana i posebno e, će se ta naša iskustva jasno odraziti i na budućim programima i kako ih budemo dizajnirali i projektirali u Hrvatskoj. Gledano onog što je rekao zastupnik Pekarinen, o razlikama između regija. I mi to u Hrvatskoj jako dobro vidimo i znamo. Kao vlada imamo recimo ruralna područja Slavonije, Baranje i Srijema, te regije i još pet drugih koje su de facto na razini razvoja 32-33% prosjeka europske unije. Samo da imate neki uvod da vidite tu usporedbu dok je e, glavni grad Zagreb na 108%. Prema tome vidite koji je to disparitet i koji imamo probleme u Hrvatskoj s tim ogromnim razlikama između grad, urbane i ruralne sredine. I vlada je pozvala ove tri e, zapravo najslabije razvijene e, regije i mi smo pripremili 2 milijuna recimo eura sad za projekte koji su točno ciljano namijenjeni tim projektima za otoke i ove tri regija Baranju, Srijem i Slavoniju i onaj dio Dalmatinske zagore uz obalu. Moramo jasno više naglaska staviti upravo na ta područja, na te regije. Jer e, i najveći broj ljudi koji napušta Hrvatsku recimo e, dolazi upravo iz tih krajeva i mislimo da dobili smo recimo i mišljenje komisije jako pozitivno tim našim projektima. Dakle, mi smatramo da to što radimo jasno pokazuje jedan primjer što napraviti i mi ćemo to razvijati i za, kao primjer dobre prakse koju će, nadam se, i poslužiti i za buduće financijske omotnice se može koristiti kao recimo jedan od jedan od referentnih e, projekata za to. Što je rekao zastupnik Mar, hvala na vašem izrazu solidarnosti i podrške našim e, prioritetnim, dakle našim prioritetima tijekom ovog predsjedanja, našim stupovima. I mi pokušavamo u Hrvatskoj ojačati E, ovu komponentu teritorijalne e, suradnje kako bi premostili pogotovo te razlike između urbanog, ruralnog, među gradovima i tako dalje. A na kraju, kao zaključak, rekao bih da je ovlasti za pregovore za sljedeći okvir pregovaračke kutije u pregovaračku je u rukama gospodina Šarla Mišela, predsjednika vijeća no unatoč tome Hrvatska je vrlo ambiciozna i mi ćemo koliko god budemo mogli unaprijediti e, kohezijske dosije u okviru čitavog paketa o vfo I mi se apsolutno računamo i oslanjamo na prijateljstvo i partnerstvo i jako suradnje s Europskim parlamentom u tomu. Dragi Marko, dragi Marko, gospodine Paviću. Ministre, možete biti sigurni da ćete imati potporu našeg odbora regiji i Europskog parlamenta i to i što se tiče kohezijske politike, a i toga da se dobije najbolji mogući proračun za Europsku uniju i doista smo iznimno zadovoljni vašom odlukom da organizirate neformalni sastanak na temu kohezije. To je vrlo dobra vijest, to nije bio slučaj za vrijeme finskog predsjedanja i nadam se da to najavljuje vrlo dobru suradnju između vas i Europskog parlamenta i nadam se da ćemo tu ostvariti brojne pomake. Želim vam mnogo uspjeha tijekom čitavog predsjedanja i zahvaljujem vam još jedanput na ovoj razmjeni mišljenja. Hvala. Bien. bien, bien, bien. Je remercie aux uns et aux autres de quitter la Molim lijepo da svi napustite dvoranu u tišini, dakle govorim onima koji neće sudjelovati na nastavku sastanka.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 Très bien. Ils sont partis, mais les meilleurs sont restés. <laughs> Otišli su, da oni najbolje su ipak ostali. A sada imamo veliko zadovoljstvo poželjeti dobrodošlicu gospodinu Enriku Rosiju. On je predsjednik regije Toskana iz Italije, te prekrasne regije a i potpredsjednik je konferencije perifernih i primorskih e, regija, te odgovoran za koheziju. Konferencija perifernih primorskih regija je vrlo važan partner za odbor za regionalni razvoj, posebno kad je riječ o promicanju regionalne politike, te kad je riječ o zaštiti regionalne politike. Stoga, otkako imamo kohezijsku politiku, surađivali smo sa konferencijom perifornih primorskih regija. Zapravo, čak mislim da je konferencija uspostavljena prije prvog parlamenta 1979. Time vam samo želim reći koliko e, oni imaju znanja i stručnosti te koliko su važni za odbor regiji. Jako puno našeg rada e, je usko povezano s ovime što vi radite. No, konferencija perifernih primorskih regija Europe a pomorske regije, to je primorske regije, imaju jako važnu ulogu. I to posebice s obzirom na cilj koji se je definirala Europske unije. Unija. Europski kontinent ima jako puno obale i ta primorska područja e, imaju važnu ulogu, ali i važne izazove. Suočavaju se s brojnim problemima, pogotovo vezanim sa, dakle, uz klimatske promjene te e, plavo gospodarstvo. Tako da primorske regije imaju jako puno prednosti, ali se istovremeno suočavaju sa velikim brojem poteškoća. Zbog toga što su izolirane, više izložene, vrlo često je tu prisutan i značajan digitalni jaz. I to je jedna od ključnih tema. I kad je povjerenica Ferreira bila na saslušanju u ovom odboru rekla je da želi vidjeti europsku regionalnu politiku koja je prilagođena potrebama otoka i primorskih regija. I to je pristup kojeg ima i odbor za regionalni razvoj. To posebice vrijedi za tri različite skupine. No to u principu ima veze sa glavnim e, pomorskim slivovima u Europi. E, drago nam je da ste danas ovdje. E, rado ćemo poslušati vašu prezentaciju te te eh, čuti vaše mišljenje o tome koji su izazovi pred regionalnom politikom. Gospodin Marijano, eh, pa, pardon, gospođa Marijano, glavna tajnica je također ovdje. Gospodine eh, Rossi, izvolite. Hvala vam što ste nas pozvali kao konferenciju perifernih primorskih regija da vam govorimo na ovom odboru. Ova konferencija, to jest organizacija, postoji od 73. i predstavlja 150 regija iz 25 e, regija, e, pardon, zemalja. I cilj joj je osnažiti glasove primorskih regija, poticati gospodarski i teritorijalni razvoj. Kao što smo čuli, E, Europsko vijeće će se uskoro sastati i raspravljati o višegodišnjem financijskom okviru. Mi kao konferencija perifernih primorskih regija moramo izraziti zabrinutost i to zbog, iz dva razloga. Kao prvo, zbog toga što se smanjuje proračun za kohezijsku politiku koji je e, finsko predsjedništvo još osnažilo, to jest još povećalo. To podrazumijeva da će jako puno zemalja članica dobiti manje sredstava u odnosu na ovo što dobivaju danas. Kao što vidite sa ovog, na ovom slajdu, vidite da samo dva, dvije zemlje, Grčka i Italija, će dobiti više sredstava, ali to samo zbog toga što zbog krize neke od regija u ovim zemljama su prešle u dakle nižu kategoriju zato što im je pao BDP. Naša je želja da nova, novi višegodišnji financijski okvir preokrene tu e, taj trend, iako do sada moram priznati da nismo baš čuli ohrabrujuće riječi mi smatramo da moramo mm, imati ambicioznija sredstva za koheziju. Između ostalog i s obzirom na, na novi prijedlog o Europskom zelenom sporazumu. Kohezijska politika je glavni instrument kojeg komisija ima na raspolaganju kako bi se ostvarili ciljevi zelenog sporazuma. I prema našem mišljenju to se ne može odvojiti od kohezijske politike. Stoga rezovi kohezijske politike su zapravo proturječni glavnom cilju koji se zadala Evropska unija, to je borba protiv klimatskih promjena. U svakom slučaju, u slučaju sporazuma između vijeća i parlamenta, čak i da se dogodi taj sporazum što prije, svejedno riskiramo da novi program E, koji kreće sa 1.1.2021. da će dovesti do lančanih kašnjenja zato što se u određenom razdoblju neće moći potrošiti e, novac koji je ključan za regionalna gospodarstva. Za jako veliki broj e, subjekata, gospodarskih i, socijalnih, javnih i privatnih. I nemojte zaboraviti da u velikom broju teritorija, uključujući i moju e, regiju, strukturni fondovi sa svojim multiplicirajućim učinkom predstavljaju značajan e, udio ulaganja. Konferencija je također upozorila na posljedice tih kašnjenja i stoga traži od Europskog parlamenta da nam e, pomogne da se više pozornosti posveti toj temi. E, želimo da se pokre, programi pokrenu što prije, da se mogu trošiti od prvog dana. E, isto tako da imamo plan za hitne slučajeve. Da se isto tako može krenuti e, sa trošenjem novca, čak i ako se bude kasnilo sa pregovorima o VFO-u. Već sam rekao koliko je kohezijska politika bitna za borbu protiv klimatskih promjena. Naša konferencija je pozdravila e, i uspostavu novog fonda za pravednu tranziciju. I drago nam je da je taj fond uvršten među kohezijske fondove. Drago mi je da ćemo također tim fondom zajednički upravljati. To je jako razumna odluka. No ja se nadam da će se on u potpunosti provoditi te da ćemo biti uključeni u e, programiranje mi kao regije. U programiranje i u provedbu ako želimo da ta sredstva na kraju stvarno budu učinkovita na teritorijalnoj razini. Još jedna stvar koja nas brine je to što će središnje vlade e, imati slobodu odlučivati o područjima koje će koristiti te resurse. Postoji rizik da će neke regije biti kažnjene. I nadamo se da će parlament intervenirati e, i unaprijediti te planove. Komisija planira podržati tranzicijski fond s novim sredstvima, pa mm, čuli smo nešto o novim, svježim sredstvima, a mi smatramo da 7,5 milijardi za e, fond, mm, da je to to i da neće tu biti ničeg dodatnog. I ja mislim da će to oduzeti e, sredstva iz strukturnih fondova i kohezijskih fondova. Stoga se mi moramo boriti za jedan ambiciozniji proračun. To ne može biti izlika za dodatne rezove u višegodišnjem financijskom okviru. Ovdje ne govorimo o politikama i ciljevima koji se natječu među sobom. Ne, kohezijska politika, e, fond za socijalni razvoj moraju podržati tu tranziciju i financirati projekte u tom području. Taj profil treba osnažiti e, gledajući upravo u uredbu za razdoblje nakon 2020. Drago nam je da je da je parlament e, uveo izuzimanje e, makroekonomske uvjetovanosti. Ja znam da će to komisija teško prihvatiti, ali ne smijemo od toga odustati. Zašto bi regije morale trpjeti zbog e, političkih odluka središnjih vlada? A osim toga, na taj se način e, daju zapravo ne kažnjavaju se e, oni koji su odgovorni za te propuste. moramo reformirati naše gospodarsko upravljanje, ono mora biti usmjereno prema rastu i e, nacionalno i regionalno e, sufinanciranja moraju biti izuzeta iz izračuna e, prema paktu stabilnosti i rastu. Mi smo definitivno za to. Na taj način bismo zemljama članicama omogućili više fleksibilnosti i mogli uključiti i mogli potaknuti više ulaganja u ključnim sektorima. Ja sam predsjednik eh, regije Toskane i naravno moram istaknuti specifičnost određenih teritorija. To znači da kohezijska politika ima posebnu ulogu u eh, planinskim područjima, u otocima. To su vrlo često područja koja su eh, vrlo rijetko naseljena, područja koja se napuštaju i jako puno imaju problema što prirodnih, demografskih, e, dostupnosti, ali i dostupnosti razno raznih javnih usluga. A sve je to najčešće povezano sa nedostatkom ulaganja. Znam da je parlament sa zastupnikom Basolinom e, usmjerio pažnju e, uredbi e, za razdoblje nakon 2020. na takva područja. I ja se nadam da će to biti potvrđeno i molim sve vas da nas i dalje podržavate u našim bitkama. A to su bitke koje e, bi trebale biti e, važne i svima onima koji žele graditi Europsku uniju. Hvala vam na pozornosti. Merci beaucoup, monsieur Hvala lijepa. Vi ste ovdje dotaknuli vrlo važna pitanja i posebno makroekonomske kondicionalnosti. E, stajalište Europskog parlamenta nije ni malo dogmatično, a nije ni ideološka stajalište, upravo suprotno. E, to je stajalište koje da se nađe jedna pravedna ravnoteža mi smo naime saslušali sve strane, uključujući regije, i vidje, koji su nam rekli da je tu jako, jako puno nepravdi počinjeno i puno je neuravnoteženosti. Znamo da je vrlo teško i zapravo odzdvojiti novac iz proračuna za razvoj regija i u nacionalnim okvirima ako države nemaju i ne poštuju financijsku disciplinu. A toga ima često. I sad mi imamo i puni mandat u našem parlamentu da se zauzmemo upravo za te regije. Na plenarnom zasjedanju smo onda odlučili da se odbaci ta makroekonomska kondicionalnost i ne želimo da se ni u ovoj uredbi pojavi, ponovno makroekonomska kondicionalnost. A sada bih otvorio raspravu, ako želite nešto još nadopuniti. Eleni Marijano, izvolite, vi ste glavna tajnica. Hvala. Možda je da, to na početku kažemo prije rasprave. Ja sam htjela sad e, pohvaliti parlament ne samo zbog ovih kondicionalnosti za koje ste odlučili da nije ne samo prikladno nego da nije niti relevantno za kohezijsku politiku i da to ne treba nikako zadržati u uredbi. Nego i zbog čitavog niza drugih važnih stvari e, koje ste vi uspjeli e, postići i ostvariti tijekom pregovora kao su zakonodavac sa komisijom. I vidite, u uredbama je odjedan puta bilo e, vječana odlučilo da cijelo načelo partnerstva koje je do sad bilo na snazi više neće biti obavezno, nego da će biti na zemlji članici da sama odluče da li to ovaj, nekoj regiji dopada ili ne, da li će nekoj regiji dati partnerski status ili ne. Ja vidite, građani slijede, građani razumiju šta mi radimo u parlamentu i kako se na kraju evropske politike provode na terenu. I zbog toga je jako bitno da i dalje regije ostanu u srcu, koje su u srcu kohezijske politike, da ostanu dakle već od samog početka uključene u cijelu raspravu i donošenje odluka. I sad, da na kraju, na kraju pregovaračke procedure, trebate apsolutno e, osigurati da sporazum o partnerstvu bude obvezan i ostane obvezan. Jer to su ta velika načela na kojima se temelje kohezijska politika, njeno financiranje i razvoj regija. To je jako važno reći. Drugu stvar koju sam ovdje htjela istaknuti je teritorijalna suradnja, e, interreg. Ponovno u okvirima onog što interreg e, zapravo znači i šta je do sada donio i puno, puno ljudi iz evropskih institucija i posvuda e, podržava Interreg. Interreg naime povezuje ljudi. To je stvarno, stvarno su to programi i projekti u kojima se ljudi uključuju i povezuju. Čak i oni ljudi koji ni ne žele opće biti više u Evropskoj uniji kao primjerice Velika Britanija kada se ona i dogodi nakon prvog veljače jer Interreg je tu jako bitan, jer to je jedna od stvari koje smo mi podržavali cijeli parlament stalno. I tom spada recimo i pomorska e, suradnja i suradnja među primorskim krajevima. E, a kad je došao taj prijedlog, odjedanput taj pomorski prijedlog o pomorskoj suradnji među primorskim regijama više uopće nije bio unutra sadržan u tom prijedlogu teksta. I onda je parlament i gospodina Rimon su to iznijeli i za to se tražilo, onda se to ispravilo. Kao što vidite, mi apsolutno ostavljamo svoj trag na tome. A ideja je da nađemo one elemente koji ne uspijevaju, koji su loši u regijama, da onda provedemo analizu toga zašto, kako i što se događa i da to damo, stavimo vama na raspolaganje da koristite. Mi smo to radili i tijekom dosadašnjih predsjedanja, posebno i finskog, i dalje ćemo to raditi još jedna stvar o kojoj se još uvijek pregovara i koja je još međutim vrlo bitna, zato što se ovom odbor mora pomaže kod donošenja stajališta samog parlamenta. To su koncentracije u, koje se vrše na nacionalnoj razini, a ne na regionalnoj. To je problem. I u tom slučaju smo recimo kompletno zaboravili na onu osnovnu koncepciju kohezijske politike koja ide od baze. Prema tome, i to je nešto što mm, o čemu moramo raspravljati kao sud zakonodavac u našim pregovorima koji su pred nama i to mora biti jedna od središnjih tema u svim trijalozima. A na kraju nešto o čemu što se već toliko puta spominjalo i što je još uvijek jedna otvorena delikatna tema, a to su otoci. I ne znam na kraju kako će se to konkretno te inicijative realizirati. Hrvatsko predsjedanje je već najavilo da će oni voditi dalje inicijativu za oživljavanje i povezivanje bolje otoka i razvoj otoka. Mi ćemo apsolutno svoju podršku dati. E, mi smo ovdje čuli da je recimo zastupnik Alfonsini već predlagao i onu intergrupu e, za otoke koja postoji, koji je sa kolegom Piculom to pokrenuo i da to bude jedna recimo od platformi na kojoj se može raditi za, u korist otoka. Ali otoci se nalaze pred izazovima, ali istodobno i šansama koje moramo razmotriti kako im pomoći onda. Jer e, mi doista želimo smjeriti pozornost maksimalno na to specifičan teritorij, otočki teritorij. Jer e, ne, mi ih ne želimo samo zato unapređivati promaverijat zato što su dio nas, dio našeg DNA, nego zato što znamo da je to nekako uvijek do sada ispadalo ili ostalo malo po strance u svim dosadašnjim legislativnim paketima. Jučer sam sa povjerenicima razgovarala i znam da se radi na jednoj vrlo specifičnoj E, komunikacije o otocima. Postoje i druge specifične e, teritorije koje, ali recimo kad se govori urbana sredina e, versus ruralna, naspon ruralna, ali otoci su vrlo specifično, specifična teritorija i zato je to jako bitno da vi to preuzmete to kao važan prioritetnu temu u svojim pregovorima sa vijećem kasnije. Hvala lijepo. A sada možemo otvoriti raspravu. Mogu je dati riječ gospodinu Kocoliniju? Evo, ja ću biti vrlo kratak. E, želim vas pozdraviti i zahvaliti vam što ste došli pred naš odbor. glavnu poruku, glavna poruka koju moramo poslati je sljedeća. Moramo se jako mobilizirati. Nije dovoljno da mi ovdje unutar institucija da razgovaramo. Očito je sad već, ta je udaljenost golema, Udaljenost između izazova koje su pred nama i ciljeva našeg odbora te resursa koje imamo na raspolaganju te zadataka koje moramo odraditi ako želimo odgovoriti na ove izazove. Danas smo evo imali povjerenicu, zatim e, ministra iz Hrvatskog predsjedništva. Jako je važno da se prizna uloga i funkcija kohezijske politike. Veliki izazov klimatskih promjena je tu taj je izazov stvarno golem, a resurse za rješavati te izazove nemamo, nema ih dovoljno. Nemamo oružja, nikakvog oružja. Evo već dva dana razgovaramo, počela je vrlo teška nova godina, moramo e, usvojiti novi proračun, donijeti nove uredbe, a mi tu govorimo o 0, nešto pošto. Posto. I, a osim toga tu je sada i izazov e, sa SAD-om. Evo, čuli ste malo prije govor od Trumpa. Dakle, počeli smo razgovarati o okolišnom porezu. Tako da moramo prikupiti resurse kako bismo aktivirali zajedničke europske politike i uspjeli odgovoriti na te e, izazove. Dakle, moramo se stvarno mobilizirati. Ova je godina odlučna. Moramo se mobilizirati i to ne samo na institucionalni dijalog, već želimo dakle da se uključe mladi, građani, udruge, e, lokalne i regionalne samouprave i moramo biti iskreni i reći evo ovdje mi to ne uspjevamo. Mi svi jako lijepo pričamo i govorimo, ali to sve nas ne vodi nikamo nažalost. Hvala vam lijepo, Stefan Bižu. Hvala gospodine predsjedatelju, lijepi pozdrav svima. Hvala vam na dolasku. Mislim da su svi ovdje svjesni doista fundamentalnog značaja vašeg rada. Ja bih želio razgovarati o smislu onoga što ovdje radimo i smisla riječi. Konferencija dakle perifernih e, pomorskih regija. U ugovoru o funkcioniranju Europske unije imamo članak 380 e, 389. gdje se također spominju ultraperiferne regije. A tu su isto tako važni izazovi i kontekst u kojem se nalazimo. Tako da se moramo zapitati što to znači ova riječ, dakle, periferno. Što je tu zapravo važno? To je budućnost eh, čovječanstva, tako da ne možemo više prihvaćati biti na periferiji. Mi moramo biti u središtu svih eh, koraka koje ćemo poduzeti za nas, našu djecu i buduće naraštaje. To je doista važno. Riječi imaju smisla, a ovdje govorimo o oceanima, tako da doista moramo promijeniti način na koji predstavljamo stvari. A kada pogledate na sjever ili na jug, na vi vidjet ćete da se u ovom ili onom trenutku oceani spajaju. To zapravo nisu oceani, nego ocean općenito. Prema tome mi moramo zapravo voditi bitku za ocean. I naši otoci koji su zapravo na prvoj liniji ovih klimatskih promjena moraju biti naš prioritet u borbi za očuvanje oceana jer ocean je zapravo ono što predstavlja naša pluća. To nam je potrebno da bismo zaštitili amazonsku prašumu. Rekli smo da je amazonska prašuma također da su to pluća čovječanstva, ali isto vrijedi i za ocean koji apsorbira veliku količinu emisija e, ugljičnog dioksida, tako da to mora biti doista za nas središnje, od središnjeg značaja. I to doista mora biti ključno za borbu za oceane. Prije nekoliko tjedana u Mpeljevu predsjednik Macron je s pravom rekao da je ocean zapravo opće dobro čitavog čovečanstva i da tu moramo mobilizirati sve snage. Budući da govorimo o koheziji, a riječi nose sa sobom određeni smisao, ovdje bih apelirao na vašu ekspertizu koja nam je neophodna. Hvala vam što ste pronašli rješenje za suradnju, budući da je riječ o koheziji. Tako da biti u koheziji znači biti zajedno i samo ćemo zajedno pronaći rješenja za izazove koji su pred nama. I ovdje doista želim biti optimističan, samo ćemo zajedno pokazati da naši otoci doista predstavljaju područja koja nude rješenja. Hvala Stefan na ovom javljanju koje nam vraća smisao Mislim da ćeš se morati vrlo brzo učlaniti u naš klub za otoke. Sve ovo što si rekao doista su veoma važni argumenti koji vrijede mnogo više od tehničkih argumenata koji se često e, predstavljaju. A sada dajem riječ kolegi Kotejeru kolegici kolege Hvala. Hvala. Hvala i e, predstavnicima konferencije što su nam se danas pridružili. Ja dolazim e, s otoka Kodol, e, S Malte, tako da jako mi je dobro poznato koliko je kohezijska politika bitna E, za razvoj ovakvih područja. Nedavno sam pročitala manifesto e, koji je potpisan u Palermu prošlog listopada i drago mi je da Europska unija ima dugoročnu i ambicioznu strategiju kako bi se osiguralo da europske politike vode računa o e, politikama teritorija. Isto tako Mm, želju da se postigne mm, ugljična neutralnost do 2030. To je još jedan cilj u tom procesu, a, a to ne treba gledati samo kao izazov, već i kao na priliku. Zbog toga bih se složila s kolegama da otoci, čak i ovi najmanji, da su, čak su i oni najmanji važni i smatram da moramo imati fokus i omogućiti tranziciju na uravnoteženi način. Ono što bih vas ja htjela upitati je sljedeće. Što mislite o europskoj politici tržišnog natjecanja i kako biste e, unaprijedili trenutačni sustav državnih potpora kako bi se potakla e, gospodarstva malih zemalja članica i otoka da e, se uspiju natjecati s ostalim e, dijelovima Europe koji nisu ovako periferni. Hvala vam na suradnji. Hvala. Izabel Karvales. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Hvala vam. Dobro nam došli na sastanak odbora i hvala vam što se bavite postizanjem bolje teritorijalne kohezije. Slažem se da treba raditi na e, boljim ulaganjima, na stvaranju snažnih partnerstva s građanima. Ja stvarno cijenim vaš rad. E, još smo 2011. osnovali radnu skupinu za pregovore o kohezijskoj politici za e, kohezijsku politiku u razdoblju od 2014. do 2021. E, u toj su skupini i predstavnici konferencije rubnih primorskih regija mogli razgovarati o aspektima koji su njima bitni. A sada, za razdoblje nakon 2020. Ta skupina traži značajna sredstva i smanjenje administrativnog opterećenja. Znači imamo ambiciozne prijedloge. Kako nam e, konferencija može pomoći da ostvarimo te ciljeve i koji je stav e, konferencije o mogućim financijskim rezovima koje je predložila Europska komisija i a koje je predložilo vijeće. Možete li nam pomoći da utječemo na rasprave o, o odlukama koje bi onda ipak koristile vaše organizacije? Hvala, izvolite. Hvala, ja ću govoriti e, talijanskom. Hvala vam. E, hvala i vama predsjedniče e, Rosi što ste došli pred naš odbor, što ste nam e, izložili aktivnosti ove važne organizacije koja okuplja na milijune europskih građana. Ja se slažem sa tonom i sa sadržajem vašeg izvještaja i u ovom parlamentu se slažemo s, s vama kad kažete da ste zabrinuti zbog rezova e, u kohezijskoj politici. Isto tako, novi fond kojeg predlaže Ursula von der Leyen, dakle e, Fond za pravednu tranziciju. Tu govorimo o 7,5 milijardi eura i ja sad govorim o Italiji, mislim da ćemo doći na negdje oko 360 milijuna. Dakle, značajni su to iznosi. A izgleda da će e, taj fond ući u pregovore o VFO-u bez dodatnih sredstava. Dakle, ne samo da će se smanjiti kohezijski fond, već ćemo imati jedan e, fond za pravednu tranziciju koji će biti posve nedovoljan. Mislim da je vrijeme da se vratimo na jedan na prvotni prijedlog. Članak 311 ugovora e, tvrdi da se europske politike moraju financirati ne toliko iz nacionalnih doprinosa, već kroz vlastita sredstva. Stoga, ako želimo realizirati e, zeleni sporazum ili e, pokrenuti socijalni stup, što su teme koje su i tekako bitne za naše građane, a da ne spominjem kohezijsku politiku koja se odnosi na povezivanje naših teritorija, moramo hrabro e, redefinirati vlastita sredstva i ciljeve te politike povezati sa novim prihodima. Dakle, bilo da će to biti e, digitalni porezi, porezi na emisije. Dakle, bit će to porezi koji će biti osnova nekog novog, modela razvoja. Stoga zanima me kako planirate, zapravo što mislite kako bi se moglo snažiti taj fond za pravednu tranziciju, što bi se moglo učiniti kako bi se prikupila dodatna sredstva. Hvala vam. Merci beaucoup. Hvala lijepo. Imamo mnogo pitanja. Rasprava je bila doista bogata, vrlo žustra. Velik broj pitanja su i pitanja koja sami sebi postavljamo kao zakonodavci. Mi imamo određenu ulogu u pregovorima s vijećem, mi tu ulogu i obavljamo i naša je odgovornost također e, unositi izmjene i dopune u tekstove komisije. Mi vrlo pomno analiziramo uredbu i nadam se da će iz tog zakonodavnog postupka proizići jedan e, fond za pravednu tranziciju koji će biti još pravedniji. Evo, to je naš krajnji cilj. E, ovdje je postavljeno mnogo pitanja. Zahvaljujem Eleni Marijanu koja je naglasila načelo partnerstva. To je doista ključno. Vijeće je htjelo na početku pregovora dovesti u pitanje to načelo, a sada u ovoj fazi uspjevamo zadržati to načelo. Što se tiče Interrega, u sklopu Interrega postoji taj problem koji mi je dobro poznat jer se odnosio na ultraperiferne regije i prije posljednjih e, izmjena, slijedom posljednjih pregovora. I tu postoji jedno načelo, a to je da dok se ne postigne dogovor o svemu, nema dogovora. Nastavljaju se pregovori sa suizvjestiteljem Paskalom. Mi ćemo iz ovih pregovora o Interregu izići kada se riješi na jasan način pitanje položaja otoka. I to na jedan dakle precizni način treba definirati. U protivnom, ako se držimo samo tumačenja tekstova komisije, naići ćemo na određeno potoškoće. Rekao bih da su doista potrebne preciznije definicije, no evo sada dajem riječ Paskalu. Pa ne, ne, nisam uzeo riječ. A žao mi je što nisam. Da mogu pozdraviti predsjednika regije koja nam je najbliža na Korzici. Fizički, ali i kulturno. Doista Korzika i Toskana imaju zajedničko kulturno nasljeđe. Pozdravljam također predsjednika Rosa, predsjednika Rosija. Mislim da je dobro da je naš predsjednik odbora uputio ovu pozivnicu. Trebaju nam predsjednici regija jer je potrebna politička težina za naših prijedloga. Mislim da su naši ciljevi isti, ali nije tako lako uspostaviti suradnju. Treba imati e, više susreta, više razmjena mišljenja. Komisija je da kako naš sugovornik, ali moramo se obratiti državama članicama. Eurozastupnici često nemaju veliku težinu na nacionalnoj razini, međutim predsjednici regije, e, odnosno župani, mogu imati mnogo veću snagu u tom smislu. Tako da je riječ o jednoj novoj metodologiji e, i o ovom instrumentu CRPM-u. To je doista važno posebno u sljedećih šest mjeseci kada će se mnogo toga odlučiti što će biti ključno za budućnost e, naših regija. Da, slažem se. Evo sad imate riječ. Hvala vam. Ovo je stvarno rasprava na visokoj razini i e, sadrži jako puno e, čuo sam jako puno komentara o važnim temama. Kada kao građanin e, čujem kako se gospođa von der Leyen e, kladi, tako odlučno kladi na e, ovaj novi model razvoja ekološke tranzicije, odmah sam pomislio da je možda napokon imamo priliku pomiriti Europu i građane. Da je to pravi put, da je svijest o okolišnim problemima u kratkom vremenu znatno porasla. A ovaj put koji je ključan za održavanje života na ovom planetu, za muškarce i žene, mislim da je e, Europa to odabrala kao vrlo važan cilj. Ne postoji razlog zašto se zapravo nije moguće e, te okolišne probleme rješavati na nacionalnoj razini. To treba rješavati Europska unija. Istovremeno moram reći da sam pomalo i razočaran zbog sredstva koja su dodijeljena dakle e, tim fondovima i rizik je da, će, da nećemo uspjeti ostvariti taj cilj, da će da Europa jednostavno neće uspjeti. Ja sam čuo vaš e, poziv i govorit ću o tome na konferenciji perifornih primorskih regija i smatram, to je slažem se s vama da se treba mobilizirati kako bismo osigurali veća sredstva za ekološku e, tranziciju. ako bi ta mobilizacija u sljedećih šest mjeseci postala konkretna, trebat će usvojiti i neke ciljeve. Ja sam malo prije govorio o mogućnosti da se usvoji ono što je definirala skupina Monti, E, koje zapravo ne guraju ruke u džepove građana. Dakle, ja mislim da se mogu pronaći dodatna sredstva kada su ona potrebna i kroz, vlastitra, i kroz e, sustav vlastitih sredstava. Što se tiče pravedne tranzicije, mislim da nešto podcjenjujemo. Ako doista želimo biti ozbiljni, to se naravno neće odnositi samo na određene situacije ili, na primjer, rudnike, već na cjelokupne proizvodne sektore. Na primjer, u mojoj regiji bitno, dakle, to se odnosi na cijeli sektor od e, vodoinstalatera do električara, ako se odnosi na e, automobilsku industriju. E sad pazite, ako će se ta se tranzicija neće dogoditi samo u naprednim industrijama, već u svim e, sektorima. Svaki će se sektor morati suočiti sa vrlo važnim promjenama. Vidjeli smo nedavno kako mali porez na plastiku u Italiji je donijelo do e, odluku da se e, velike multinacionalne tvrtke presele, a taj porez bio stvarno minimalan. Stoga treba biti vrlo pažljiv treba biti pažljiv s tom pravednom tranzicijom e, koja, e, i omogućiti radnicima da promijene onda radna mjesta. E, plani, planovi, projekti, veliki, velika ulaganja moraju postojati ti planovi i programi ali jer ako ne budemo ih imali onda se bojim da ova bitka neće dobro e, završiti. I još kratak komentar na nekoliko e, točaka. Konferencija perifernih primorskih regija se brine za e, svoje teritorije i jako je važno E, boriti se protiv klimatskih promjena. Zatim šume, jako je važno povećati površinu e, šuma. Šume e, apsorbiraju ugljični dioksid, baš kao i more, a uništavaju se. Veze između dvije regije koje su bile bliske iz na Korzici se jako puno riječi koristi iz toskanskog e, dijalekta. E, tako da ja smatram da je vaš otok također dio moje regije. Dakle, u tom dijelu mora se trenutačno formiraju otoci plastike i o tome je su pisali međunarodni mediji te otoke naravno treba ukloniti zato što to dovodi do smrti morskih e, organizama. Ako mi želimo da e, ta velika područja zadrže svoje karakteristike, dakle mora i šume, e, potrebno je da čovjek može tu živjeti i da se ne, da ne dopuštamo toliko koncentraciju stanovništva na jednom području koje onda pak stvara druge probleme. E, isto tako borili smo se i za više sredstva unutar Interrega, ali tu također nismo uspjeli. I još na kraju osobno mišljenje o konkurentnosti. Ja smatram da bi trebalo osmisliti jednu drugu uvjetovanost, a ne makroekonomsku kakvu imamo danas ta, ti uvjeti bi trebali biti povezani sa planovima koji bi se trebali realizirati u regijama ili čak u cijelim zemljama kako bi se stvorio cilj e, ugljične neutralnosti. Dakle, imati pristup europskim sredstvima samo ako postoji konkretan akcijski plan kojim se želi ostvariti ugljična neutralnost. To bi prema mojem mišljenju bio najpametniji korak, a tako bi i fondovi e, vodili računa i o okolišnoj konkurentnosti. Tako da konkurentnost ne bude povezana isključivo sa gospodarstvom i sa tržištem. Eto, toliko sam vam samo htio reći. E, htio sam vam pružiti, e, zahvaliti na tome što ste eto, mi dali priliku da govorim pred vama. I hvala vam što ste nam pružili podršku i što vjerujete e, u ulogu koju je i naše organizacije mogu odigrati. Europa koja će ići previše u smjeru suradnje među vladama mislim da Europa regija i institucije Europske unije može, mogu ipak e, vratiti Uniju na pravi put. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Kolega François Alfons je rekao dobro, trebaju nam ljudi poput vas, trebaju nam ljudi koji će glasno govoriti u ime europskih regija, to je izuzetno važno. Budućnost europskih e, građana i europskih regija doista će se odlučivati u sljedećim mjesecima. Predstojećih šest mjeseci će se postaviti temelji za danji razvoj u predstojećih desetljećima. Tako da mislim da moramo djelovati sada. Sada se trebamo organizirati i drago nam je što imamo vašu potporu. Hvala vam lijepo. Evo došli smo i do kraja našeg sastanka. Kao što vam je poznato, sastanak koordinatora održan je jutros. Donijeli smo neke odluke. To ćemo vam proslijediti elektroničkom poštom. Dakle, dobit ćete u materijalima odluke koordinatora. Mail je već poslan. Tako da smo odlučili i održati sastanak s novinarima pa ćemo i njima dati informaciju o odluci koordinatora. No sve to možete pročitati u mailu. Ima li nešto pod točkom razno? Nema. Sljedeći sastanak će se održati u Briselu 19. veljače u 15 sati do 18.30 te 20. veljače od 9 do 12.30. Zahvaljujem svim